da, e, da su kolege Takula i Ren od 27. travnja članovi tamošnjeg parlamenta. Pozdravljam novog kolegu i u skladu sa člankom 3 stavak 2 poslovnika dok se ne provjere njegove akreditacije i ne odluči se o njima, kolega Takula sjedi u našem parlamentu i u nadležnim tijelima ukoliko je potpisao izjavu da istovremeno ne obnaša niti jednu dužnost koja nije kompatibilna sa onom dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu. Dobrodošli kolega.